Neki kolege, dobro jutro. Bonjour, monsieur Feber. Ça fait quatre fois qu'on se dit bonjour aujourd'hui. Gospodin Feber, ovo je već četvrti puta da se pozdravljamo, peti put ćete mi platiti kavu. Prije nego što krenemo s radom, htjela bih da se zajedno prisjetimo predsjednika Francuske, Žaka Širaka koji je preminuo 26. Eh, rujne koji je bio između ostaloga euro zastupnik i član odbora za promet još 80. Eh, godina. Dakle, eh, lijepa vas molim za minutu šutnje sada da mu odamo počast. Je vous remercie, mes chers collègues. Hvala Sans plus perdre de temps. Da ne gubimo više vrijeme. Možemo osvojiti dnevni red ukoliko nema prigovora. Možemo također usvojiti i zapisnike ukoliko nema nikakvih primjedbi. Podsjećam vas e, da zapišete u kalendar da morate biti nazočni 3. prosinca svi članovi ovoga odbora, savjetnici, suradnici, asistenti i zastupnici. Dakle, imat ćemo sastanak 3. prosinca, to je posljednji mjesec kada možemo još imati stanku, tako da sam odlučila da organiziramo tada službeni božićni domjenak. Nakon e, nakon sastanka odbora 3. prosinca u 18 sati svi ste pozvani, tu će biti i e, nova predsjednica, predsjedništvo Finske, Hrvatske i predsjedništvo parlamenta, tako da je riječ o službenom pozivu. Pozivnicu ćete dobiti elektronskom poštom. Molim vas lijepo da se odazovete. Sada možemo odmah krenuti na sljedeću točku dnevnog reda, a to su izbori. Sada ćemo održati izbore prvog i trećeg potpredsjednika nakon što je gospodin Danielson dao ostavku. On e, nije dao ostavku na mjesto člana odbora, međutim više nije koordinator e, kluba SID. Tako da ćemo sada prije svega imati izbore prvog potpredsjednika ili prve potpredsjednice, a nakon toga trećeg potpredsjednika. Što se tiče prvog potpredsjednika, klub SID mi je rekao da je gospodin Uliri kandidat za ovu dužnost prvog potpredsjednika imali drugih kandidata. Nema ih, onda jeste li, e, je li klub SID i dalje podržava kandidaturu gospodine Ulirija? Da, gospodine Uliri, gdje ste? Slažete li se? Samo trenutak. Kao prvo morate reći da ste suglasni da vas se kandidira. Nema nikakvih e, više zahtjeva za glasovanjem, tako da možemo glasovati aklamacijom. Gospodine Uliri, evo vi ste s današnjim danom postali naš e, prvi potpredsjednik odbora za promet. Možete mi se pridružiti ovdje?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 Dakle, sada ćemo imati izbore za trećeg potpredsjednika, klub zastupnika socijalista i demokrata mi je priopćio ime gospodina Aneriksa koji bi bio njihov kandidat za mjesto trećeg potpredsjednika. Slažete li se s time? Dakle, pitam predstavnike kluba SID. Ima li e, nekih drugih kandidata u ime drugih klubova? Izvolite. Da, u ime kluba ID imamo gospođu Julie Chanteux i mm, htio bih da se glasuje tajno. Gospođo Le Chanteux, slažete li se da budete kandidatkinja za ovo mjesto? Mikrofon, molim. Monsieur euh, Amerix, où êtes-vous? Gospodine Amerix, nisam vas vidjela, ispričavam se. Jeste li vi kandidat, pristajete li biti kandidat? Da. Dobro, onda ćemo glasovati elektroničkim putem, s obzirom da je zatraženo elektroničko glasovanje. E, svi preduvjeti moraju biti ispunjeni. Molim vas da prije svega stavite karticu uređaj da vidimo imamo li kvorum. Otvaram glasovanje.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 procedura. E, moram pročitati imena punopravnih članova koje će mijenjati zamjenski članovi. Sada ću vam pročitati. Gospodin Šulca mijenja gospodin Galer. Gospodin Galer je ovdje. Dobar dan. Gospođa Puđenska nju mijenja gospodin Frankovski. Tu ste. Dobar dan. Gospođu Montero mijenja gospođa Navoko. Ne, gospodin, ispričavam se, gospodin Navoko, jeste li tu prisutni? Pa možda se ponekad e, tu mogu stvoriti neki e, stvoriti neke koalicije. Gospodina liberalskog dakle iz socijalista na ljevoj strani, njega mijenja gospođa Grapini koja je nazočna. Što se tiče zelenih, gospodina Skota Ezira mijenja gospođa Downing. Lijepi pozdrav. Gospođa Tilimec mijenja gospođa i gospođa Virkunen je također zamjenski član. Gospodina Melasa mijenja gospodin Verber. Ferber. I gospođo Lejlo, izvolite, imate riječ. Da, ja ću mijenjati gospođu Konečnu. Dobro, gospođu konečno mijenja gospođa Šajbi. Leila Šajbi, hvala vam. I gospodin Flego mijenja gospođu Nake. Ne, gospodin Flego je ovdje, nazočan je. Vi ćete glasovati, gospodin Flego? Dobro, izvrsno. U redu imamo dovoljan eh, broj članova. Gospodine Marinesku, vi ste htjeli nešto reći. Eh, gospođa Virkun je također zamjenski član. To ste rekli već. U redu, hvala. Da, gospodine Marinesku, nadam se da nećete raditi posao umjesto mene. Ne, nikada. Da, pa na to sam i računala. U redu, hvala. Sada možemo krenuti na dalji postupak. E, glasovat ćemo elektroničkim putem. Što to znači? Znači da glasujemo tajno. Vrlo jednostavno rečeno. Sada ćemo glasovati. Imamo dva kandidata ako pritisnete zeleni gumb, to je za gospodina Ameriksa, dakle zeleni gumb Ameriks, a gospođa Le Chanteur je, e, dakle, ako pritisnete crveni gumb, znači crveni gumb, a imate i bijeli gumb ako želite biti suzdržani tijekom glasovanja. Međutim, to ne vrijedi u ovom slučaju, tako da imamo samo ove dvije opcije. Zeleni gumb, gospodin Ameriks, crveni gumb, gospođa Le Chanteux. Jeste li svi spremni? Gospodine Rike, i vi ste spremni? Da. Dobro, odlično. Onda otvaram glasovanje. Zeleni gumb, gospodin Ameriks, crveni gumb, gospođa Le Chanteux.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 naših članova, tako da ću lijepo zamoliti gospodina Ameriksa da mi se pridruži ovdje kao treći potpredsjednik odbora za promet i čestitam vam. Allez, sans de nous passons. Dobro, dakle bez daljnjeg odlaganja možemo prijeći na točku točke 6 i 7. Riječ je o odluci vijeća i parlamenta o davanju ovlasti Njemačkoj za izmjenu važećeg bilateralnog sporazuma o cestovnom prijevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolila kabotaža tijekom pružanja usluga međunarodnog cestovnog autobusnog putničkog prijevoza između pograničnih regija tih dviju zemalja. Izvjestitelj je gospodin Ferber, tako da ćemo sada nastaviti sa ova dva prijedloga. Dakle, riječ je o davanju ovlasti Njemačke i Italije vezano uz sklapanje sporazuma sa Švicarskom. E, imamo istog izvjestitelja za oba prijedloga i isti su izvjestitelji u sjeni, tako da ćemo sada to odmah staviti na raspravu. I dajem odmah riječ gospodinu Ferberu na pet minuta, on je naš izvjestitelj, nakon toga ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni i zamolit ću gospodina Ferbera da iznese zaključke. Izvolite, izvolite gospodine Ferber na pet minuta. Hvala gospođo predsjednice mogu biti kraći od e, zadnjih pet minuta, s tome što je to važan dosije, upravo zato što se tiče moje domovine, nije sve skupa tako komplicirano kroz ova dva izvješća s jedne strane Italije. Se ovlašćuje dati e, dozvolu za kabotažu i usklapanje sporazum sa Švicarskom, a s druge strane isto tako i ovlasti Njemačkoj da će bilateralne sporazume o cestovnom prevozu sa Švicarskom kako bi se dozvolilo kabotaža, a kad je riječ o cestovno autobusnom putničkom prijevozu između pograničnih regija. Dakle, riječ je o graničnim regijama, o ograničenje, a pojednostavljenje je cilj prekograničnog javnog prometa, a što u prvom redu omogućuje pograničnim stanovnicima i onima koji putuju u susjedne zemlje da e, se prevezu. Zapravo od e, ugovora iz Lisabona koje je zapravo kompetenciju iz povijesnih razloga imalo e, i prije samog ugovora u Libozanu imali smo sporazum o kabotaži između Francuske i Švicarske konfederacije i isto tako imamo takav jedan sporazum e, Njemačke iz tog razdoblja Stoga sada treba prilagoditi njemački sporazum, Talijani isto tako e, to traže, a prema ugovoru iz na to moraju e, učiniti tako da traže ovlaštenje za to. Znači, e, želi se spriječiti na bilo koji način konkurentnost između poduzetnika. Riječ je zapravo samo o tehničkoj prilagodbi i omogućavanju ovog sporazuma i zapravo nije riječ da govorimo o sadržaju, već i davanju mogućnosti da se takve pregovori započnu. Vijeće, nažalost, je brži od Europskog parlamenta, međutim, Vijeće nije prolazilo kroz izbornu godinu. Početkom srpnja je vijeće donijelo zaključak o e, smjeru kretanje. Zapravo su samo lingvističke promjene unesene, ja isto tako mislim da nije potrebno sadržajno mijenjati bilo šta, ali e, jedna izmjena kad reći o pravnoj osnovi, a to je popratilo i vijeće, drugim riječima to znači da to ne možemo sami, već da to mora učiniti pravna služba, učiniti pravna služba e, e, odnosno parlamenta, oni to rade jako brzo i nadam se da će isto tako se priključiti našem pravnom mišljenju i pravnom mišljenju vijeća nisam pravnik, to se uvijek može na neki način naći u nekakvim nemirnim vodama kad je riječ o pravnom tumačenju. Nadamo se da će nam to uspjeti u konačnici. Stoga bi moj prijedlog bio da se e, izmjeni ova pravna osnova i volio bih e, vidjeti da to bude u jednom e, vrlo brzom skraćenom postupku kako bismo sa vijećem uskladili stavove i kako bi ove dvije države mogle povesti e, svoje pregovore sa švicarskom konferencijom. Gotov sam time. Hvala. Izvolite, gospodine Daniels. Hvala vam lijepo. Ja ću iskoristiti ovu priliku da govorim na švedskom. Hvala lijepo. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju na ovim prijedlozima. Kao što je rekao, to je važno pitanje, međutim nije složeno. To je važno za zapošljavanje, za radna mjesta, za naše unutarnje tržište i gospodarski rast. Iz tog razloga je ključno da Evropska unija i države članice uspostave dobre odnose sa susjednim zemljama, uključujući i bilateralne sporazume. To se posebno odnosi na zemlje koje se nalaze na našim granicama. Dakle, što se tiče Njemačke, Italije i Švicarske u ovom konkretnom slučaju, radi se o dobrim autobusnim vezama, što može omogućiti ljudima koji žive u pograničnim područjima lakši eh, svakodnevni život. Trebamo se pobrinuti da ovi sporazumi što brže budu usvojeni pod uvjetom da to ne ide na štetu određenih gospodarskih subjekata operatera Europske unije, da kako radni uvjeti također moraju biti pravedni i to ne smije dovesti do nelojalne konkurencije. Uh, u ime kluba Renew, izvolite, imate riječ. Hvala, ću govoriti na španjolskom. Hvala. E, prije svega želim čestitati izvjestitelju na ovim prijedlozima. Oba prijedloga za davanje dozvole za kabotažu iznimno su dragocjena. Isto tako želim naglasiti e, važnost toga da oba sporazuma za Njemačku i Italiju budu u skladu sa zakonodavstvom Europske unije, da kako to se podrazumije, ali mislim da se da je dobro to još jedanput ponoviti. Sporazumi sa e, Švicarskom omogućit će da e, dobro funkcioniranje unutarnjeg e, tržišta, što je dobro za potrošače, ali isto tako i je važno da ne postoji nikakva diskriminacija među prijevoznicima unutar Europske unije i da nema narušavanja tržišnog natjecanja. Čestitam još jedanput i nadam se da ćemo ovo brzo dovršiti. E, gospodine Ferber, hvala vam na uloženom e, radu na ovim zakonodavnim prijedlozima. Mislim da je ovdje važno istaknuti da je izvjestitelj vrlo kvalitetno odradio svoj posao, a ovo odgovara na osnovni cilj, a to je kako osnažiti prekogranični promet e, između ovih zemalja, dakle e, Njemačke, Švicarske, Italije i Švicarske, a imajući u vidu i e, socijalni dumping jer znamo da je to nešto što je vrlo osjetljivo pitanje tako da mogu vam reći u ime kluba zastupnika zelenih da mi se ovo izvješće čini doista prihvatljivim. Mi ćemo ga u svakom slučaju prihvatiti. Evo, ja sam eh, si izdvojila 48 sekundi. U ime kluba IDE želi li netko govoriti umjesto gospodina Kampu Menuzija? U redu, za klub zastupnika ECR, izvolite. Da, ja ću uzeti riječ u ime kluba ECR kada Markus Ferber e, kada god je izvjestitelj, uvijek to radi vrlo pomno i detaljno, tako da mi također podržavamo ovaj e, amandman koji je spomenuo. Što se tiče same, samog sadržaja, mislim da se ovdje ne govori o socijalnom dumpingu i mislim da je vrlo teško očekivati e, da bi Švicarska bila spremna na socijalni dumping na štetu država članica Europske unije. Dakle, ja u svakom slučaju u potpunosti podržavam ova dva izvješća. Hvala gospodin Zile. Izvolite u ime kluba zastupnika GUE, gospođa Kuntura. Hvala, ja želim čestitati izvjestitelju na oba prijedloga. Mislim da su izvrsni, mi ćemo glasovati za ta dva prijedloga. Est-ce qu'il y a d'autres de prise de parole Imali još netko da se želi javiti za riječ? Ne. U tom slučaju dajem riječ Europskoj komisiji. Gdje ste? Već smo tri dana zajedno, surađujemo. Pa meni to uopće ne smeta, baš ste ljubazni. Izvolite. Biću jako kratak, zahvalio bih se izvjestitelju na podršci ovom prijedlogu komisiji da se Njemačka i Italija ovlaste da ispregovaraju sporazum o kabotažu sa Švicarskom za putnički promet. Vrlo je važno e, podsjetiti, kao što je rekao gospodin Bauzer, da tu postoje određeni uvjeti za to, to ovlaštenje. Dakle, taj sporazum ne može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja i ne smije do, ne smije diskriminirati prijevoznika iz Europske unije, znači ne smije postojati nacionalna klauzula. Izvjetitelj je spomenuo da se i dalje pregovara o pravnoj osnovi. Prijedlog komisije uključuje dvije e, osnove, znači članak 2 i članak 91 e, ugovora o funkcioniranju Europske unije. I istina je da postoji to pitanje da li je ovaj članak 2 ugovora o Europskoj uniji je zaista prava pravna osnova i tu ćemo naravno ovisiti o tome što nam kaže pravna služba vijeća i parlamenta. E, međutim, ne dovodi se u pitanje članak 91. Znači, pravna osnova je upravo, može se naći tamo. Hvala vam, gospodin Ležova, gospodin Ferber. Izvolite, možete sada e, zaključiti ovu raspravu. Hvala gospođo predsjednice, hvala kolegicama i kolegama koji su se bavili ovim dosijema koji nije osobito težak. Hvala lijepo isto tako na širokoj potpori. Mogu se priklonuti mišljenju kolege Cile, a, postojeći ugovor između Francuske i Švicarske, pogledao sam ga, e, socijalni dumping neće biti ključni problem u ovom sporazumu, jer u, u imamo neke druge vrste problema, uspješno tome što je i Švicarska u šengenskom sporazumu, a imamo neke poteškoće koje i Njemci i Talijani vole da se, volje bi da se riješi, a s obzirom da je i tržište rada isprepleteno u ograničenim područjima, a isto tako želimo dati i okolišno prihvatljivu mogućnost prijevoza i sigurnu vrstu prijevoza. O tome je riječ same e, dakle, inicijative ograničenja postoje europskom prave ne treba kršiti ovo pravo kad je riječ o bilateralnim sporazuma. A i komisija ne da samo ima pravo, već ima i obvezu da se ove pregovore bilateralni pregovori e, moraju biti popraćeni. Stoga je zapravo sve na čvrstim temeljima, kao što su kolegice i kolege istaknuli. I drago mi je da ćemo ovaj dosije vrlo elegantno e, da će proći i kroz ovaj odbor. Hvala vam gospodine ferbison da vas podsjetim da je rok za podnošenje amandmana 18. studenog do 17. sati. Razmatranje amandmana će se održati u siječnju, a glasovanje na odboru će se održati 21. siječnja. U redu, možemo sada nastaviti s radom. Hvala vam gospodine Ferber. Dakle, prelazimo sada na na sljedeću točku. Rezultati poziva na podnošenje prijedloga u vezi sa CEF-om. Vrlo je važno da analiziramo pomno projekte koje bira komisija u sklopu CEFA i drago nam je što su ovdje s nama predstavnici komisije, gospodin Olivier Silar. Gdje ste? I gospodin El Rar Monsieur Ralrotter, je vais vous demander de bien vouloir... Gospodine, lijepo vas molim da nam održite ovu prezentaciju. Imate deset e, minuta, imamo to vremensko ograničenje, ali važno je da nakon toga imamo raspravu s našim članovima o svim ovim e, prijedlozima. Hvala vam što se rado odazivate na naše pozve. Izvolite, imate 10 minuta. Hvala vam lijepo, uvaženi članovi odbora. Hvala vam što ste nam dali ovu priliku da vam predstavimo rezultate ovog e, poziva 2019. E, godinu i govorit ću na engleskom jeziku. Dame i gospodo, kako bih vam mogao iznijeti e, rezultate ovog poziva, prvo ću nešto reći o tome što je već e, sada postignuto u okviru CEFA, dakle gdje smo u ovom momentu, a nakon toga ću se posvetiti rezultatima poziva. Kao što možete vidjeti na ovom slajdu, dakle ovo su ključni e, dijelovi ovoga čime se bavi SEF, posebno se radi o ovim uskim grlima, e, ovim prekograničnim elementima i tu također imamo nekakve horizontalne e, elemente, interoperabilnost, alternativno gorivo, e RTMS, SESAR i tako dalje. I posebno se fokusiramo na, na održive oblike transporta, kao što vidite na slikama. Mi to činimo kroz ove višegodišnje pozive i indikativni cilj je 95% proračuna CEFA, a u ovom momentu smo na 97%. Također imamo i ove godišnje pozive, sad ću vam nešto reći više o tome. Radi se o tim sveobuhvatnim mrežama dakle tim, e, tim završnim e, vezama između mreža i također imamo ove neke manje projekte koji traju maksimalno tri godine i ovdje nam je indikativni cilj 5%, e, u ovom momentu smo na 3%. Ako pogledamo gdje smo sada što se tiče provedbe CEFA, vidjet ćete na ovom slajdu ove brojke dakle od početka e, programa 2014. do sada, dakle CEF je imao ukupnu omotnicu od skoro 30 milijardi koji se trebao e, raspodijeliti između e, prijevoza, odnosno prometa i EFSI-a i ako pogledate ova ove zelene, zelena polja, imali smo ovaj, opću omotnicu i omotnicu za koheziju i to se sve trebalo kroz radne programe e, raspodijeliti. No vidite da nije sve niti e, alocirano, niti isplaćeno. Imamo 755 e, sporazuma o bespovratnim sredstvima koji su potpisani, ali nismo niti e, već odredili ta sredstva, niti smo ih isplatili. A imamo ovaj, naravno, sistem ili isplati ili ćeš ostati bez toga use it or lose it, e, tako da sad će se ta sredstva vratiti. Ako pogledate prioritetna područja, kao što sam već rekao, Uglavnom idemo na ove e, okolišno prihvatljive oblike prometa. E, željeznice su tu glavni korisnik. Od 755 ovih aktivnosti na planu prometa, više od 15 milijardi je otišlo na željeznicu. I od tih ukupnih sredstava, dakle 22,3 milijarde koji već postoje, 47 milijardi ukupnog ulaganja. Dakle, od tog ukupnog ulaganja je otišlo otprilike 70% eh, na održive oblike, otprilike 70% na željeznicu. A sada ću nešto reći o tome e, koji su bili rezultati ovog poziva na 2019. E, krajnji rok je bio 24 24. travnja 100 milijuna eura. Prioritetna polja su bila e, prekogranični prekogranične sekcije i također smo htjeli smanjiti buku koju stvara teretna željeznica to je bilo 35 milijuna za to određeno. Kao što vidite na ovoj slici, znači to je godišnji poziv, odnosno natječaj, dakle radi se o sveobuhvatnoj mreži. Ako pogledamo rezultate ovih prioriteta, vidite na ovom slajdu 35 milijuna za smanjenje e, buke od e, teretnog željezničkog e, prometa. Nije to u potpunosti E, dodijeljeno. Dakle, 15 milijuna nije dodijeljeno, a u ovom drugom području, znači projekti koji se odnose na, ten, na, na sveobuhvatnu mrežu TNT, znači preko granične veze, tu je e, došlo do veće dodjele sredstava. Dakle, ukupno imamo 97 umjesto 65 milijuna i kao što vidite imamo 39 projekata koji su odabrani, ukupno 117 milijuna eura. To je bilo moguće zato što e, imamo mogućnost od 20% fleksibilnosti i ako zaista se radi o projektima koji dodaju vrijednost Europskoj uniji, onda možemo to uključiti e, u ove radne programe. Sad ću vam dati nekoliko primjera tih projekata koji su odobrani. Prvi primjer je vezano za ovu buku. Ovdje vidite jedan projekt koji obuhvaća e, cijeli niz država članica od Austrije, Belgije, Njemačke, Francuske, Irske, Italije, ali tu su i Luksemburg i Slovačka. Dakle, radi se o prilagodbi teretnih vagona e, kako bi se smanjila buka. To je treći puta da e, ovakav natječaj imamo i zato sada mislimo da smo sada već obuhvatili to prioritetno područje koje se odnosi na CEF. A sada što se tiče ovog drugog e, prioritetnog područja, imamo cijeli niz ovih primjera. Ovdje imamo jedan e, prekogranični željeznički projekt, e, dakle Njemačka i Nizozemska, između Hroningena i Bremena. Ukupno ulaganje iznosi 51 milijun. Onda opet imamo jedan primjer željezničkog projekta Radi se o jednoj studiji, Austrija i Mađarska. To su studije koje treba provesti, a e, ukupno e, iz CEFA ide tri milijuna 250 tisuća e, eura, ukupno ulaganje je 6 i pol milijuna. Imamo jedan projekt koji se odnosi na luke luka Ulu na sjeveru Finske gdje imamo neke infrastrukturne radove kako bismo poboljšali pristup s mora i učinkovitost e, ove, ovih posljednjih e, nekoliko kilometara ovih željezničkih veza. To je veoma važno i CEF e, je dao 2 milijuna, ukupno ulaganje je 10 milijuna. I onda imamo i luku Vekija u Italiji gdje također e, radimo na tome da se poboljšaju željezničke veze s lukom, posebno na naranžirnom kolodvoru, zato što je jako važno taj, tih zadnjih par kilometara. I evo na kraju još samo dva slajda, odnosno tri slajda o tome što, se što će se dogoditi kasnije, zato što također želim državama članicama reći što se dalje treba dogoditi dakle u toku ovih zadnjih godinu i pol postojećeg VFO-a. Kao što znate, mi uvijek imamo taj princip use it or lose it. Imamo projekte koji ne troše na vrijeme novac koji im je dodijeljen i agencija prati E, što se događa sa tih 755 projekata i zaista prolazimo kroz njih, analiziramo ih i i onda e, ako korisnici ne mogu potrošiti novac, onda se to vraća u fond i imamo ovu milijardu e, i 400 milijuna eura. To je, taj poziv je upućen 16. listopada, krajnji rok je 26. veljače 2020 i evo koji su prioriteti kao prvo koridori ovih e, ključne, ove ključne mreže. Ovi prioriteti od 2014. nisu bili otvoreni, znači od onog prvog natječaja za opću omotnicu i onda kasnije za regionalnu omotnicu. Dakle, novac koji nije potrošen za tu svrhu se može vratiti u opći fond Također imamo i ove e, prototipe RTMS-a kako bi se postigla bolja sigurnost e, i također imamo još neke e, druge projekte koji se više bave interoperabilnošću kao što je inteligentne prometne usluge, SESAR i također ovo što zovemo autoputi na moru. Dakle, to je ono što se treba učiniti u ovom preostalom e, razdoblju postojećeg VFO-a i pripreme za sljedeći VFO. I također imamo ovu, e, ovaj fond za uklapanje e, prometnih veza Zapravo tu želimo e, kombinirati bespovratna sredstva iz CEF-a sa e, drugim instrumentima e, iz Europske investicijske banke, EFSI pa možda i također privatni sektor. E, također imamo i ove nacionalne promotivne banke ili privatni sektor. Tu imamo dva prioriteta, dakle uvođenje ERTMS-a i alternativna goriva. Očekujemo da će e, negdje u e, studenom oko 15. 15. novembra e, biti objavljen taj poziv ili 1. prosinca. To ćemo imati tromjesečni program, rolling program kako bismo se pozabavili sa tim nekim prioritetima koje ne možemo riješiti kroz e, ove redovite pozive koje se upućuju u okviru CEFA. Dakle, to je jedan komplementarni instrument koji nam omogućuje da e, uklopimo to u neke druge e, metode financiranja. Dakle, to je to što se događa još u okviru postojećeg VFO-a i CEFA. Hvala vam lijepo. Sada ćemo odmah otvoriti raspravu. Gospodine Marinesku, imate prvi riječ. Hvala vam. Hvala na ovoj prezentaciji. E, hvala predsjednice što ste mi dali riječ. Mene zanima koja je razina ovih e, zajmova koje ćete naplatiti iz onih projekata koji nisu provedeni i u kojim zemljama postoji opasnost e, da da ne dobiju novac. Iako postoji razlika između e, kohezijskih fondova i fondova, e, to je sredstava iz CEFA. Drugo, vidim da tu postoje neke e, studije, velik broj studija u ovom natječaju. Dakle, te studije će se provesti kad? Znate da puno razgovaramo da dakle tokom pregovora o CEF-u 2 se dosta raspravljalo o tome. Mi bismo htjeli vidjeti studije koje će se sasvim sigurno provesti u bliskoj budućnosti, a ne studije koje se neće koristiti gdje ćemo zapravo uzaludno potrošiti novac. Hvala. Hvala gospodine Marinesko. Gospodin Danielson, izvolite. Hvala. E, hvala na prezentaciji. Ja bih e, također se složio, odnosno dodao bih, e, zapravo sam htio postaviti isto pitanje kao gospodin Marinesko, dakle koji projekti, koje zemlje riskiraju da ostaju bez novca po ovom načelu use it or lose it, ali također bih htio pitati što je po mišljenju komisije glavni razlog zašto zemlje i projekti ne koriste novac koji im je dodijeljen? Tako da mislim, eto, to bi bilo moje pitanje i u potpunosti se slažem sa ovim načelom za sljedeće godine da pokušavate e, zapravo ovaj novac preusmjeriti u ove projekte za ključnu mrežu, za osnovnu mrežu. Hvala. Govorit ću španjolski. Evo, na početku e, vam se želim zahvaliti na vašoj prezentaciji. No da ne postavljam pitanja, imam jedan komentar koji bih htio napraviti. Dakle, da se podigne svijest u komisiji o tome koliko je važno i koliko postoji velika potreba da se poboljšaju veze, a da se tu ne fokusiramo na detalje. Kao što su mnogi od naših e, kolega svjesni, mi smo e, prošli e, tjedan proveli u našim zemljama jer smo imali zeleni tjedan pa sam obišao jedan od najizoliranijih dijelova Evropa, Ekstremaduru u Španjolskoj. Otišao sam u glavni grad te regije, Meridu i u rimskim u rimska vremena, to je bila Merita Augusta, jedan od gradova koji su bili najbolje povezani s Rimom i ostatkom e, rimskog carstva. Naravno, to je bilo prije praktički 2000 godina, no od tada su se stvari za Meridu pogoršale. U Španjolskoj i u Europi Merida e, slovi kao jedan od najizoliranijih gradova što se tiče željezničke povezanosti. I to e, utječe i na Portugal kao i na Španjolsku te ostatak Europe. Estremadura i Merida su u Španjolskoj poznati kao e, vlak srama. Zašto? Zato što tako malo e, vlakova ide za Estremaduru i to što nema željezničkih veza, e, to onemogućuje ljudima da održivo žive, jer nisu povezani s ostatkom zemlje. i to sam čuo od e, ljudi koji žive u Meridi, tako da mislim da je važno da komisija shvati koliko je važno da se te veze poboljšaju, jer na taj način poboljšavate ne samo e, veze unutar jedne države članice, nego i sa drugim državama članicama, a također povezujete e, Južnu Europu sa ostatkom država članica. Dakle, nemam e, nikakvih pitanja za vas. Moj cilj je naprosto da vam e, kažem kako stvari funkcioniraju u tom dijelu svijeta. Ne radi se toliko o novim projektima, radi se o tome da se gradi na onome što je već zapravo e, postojalo u rimskim vremenima, a što stagnira od 2000, zadnjih 2000 godina i zapravo da se na neki održivi način to sve poboljša. Hvala lijepo. Gospodine Kirijan, izvolite. Hvala. Želim zahvaliti komisiji na detaljnoj prezentaciji. Zaista je lijepo imati ove lijepe slajdove koji su jasni, e, čitki i e, koncizno predstavljaju podatke. Moje pitanje je kako bi se ovaj CEF trebao razvijati da bi uzeo u obzir ovaj novi konsenzus, a to je da bi Europa trebala do 2050. biti ugljično neutralna? Tu imamo dosta sufinanciranja iz Europske investicijske banke i ima tu puno rasprava o tome da e i B e, treba financirati samo zelene projekte, dakle one koji su ugljično neutralni, no dosta tih sredstava bi išlo na projekte koji se odnose na cestovni promet, a to bi moglo dovesti do povećanja volumena cestovnog prometa. A što se tiče financijskih aspekata, vidite li vi ikakve promjene, hoće li EIB promijeniti e, svoj način financiranja i te prioritete? E, to je pitanje. A još jedna druga stvar, e, nepovezana s ovom, je pitanje buke. Govorili ste o financiranju tih projekata da se poboljša zaštita od buke. Mislim da mi svi u Europi se sve više brinemo e, zbog tog bučnog zagađenja, posebno u urbanim područjima. Imamo snažne dokaze da to loše utječe na ljudsko zdravlje i zanima me E, na koji način se razvija vaše razmišljanje o e, tome kako buka utječe na te projekte? Hvala, gospodin Zile, izvolite. Hvala gospodine Reuters na ovom doista sveobuhvatnom izlaganju koje su izložili. I kao kolega Mornjansko, dakle ne kao država, već ste pokazali da 61% se nalazi na sredstvima za plaćanje, 30 i nešto pa a zapravo odobrenje za plaćanje 31%. Značajno je za nas razumjeti što očekujete od ovog VFO vezano uz CEF sa ovom općom e, omotnicom, kohezijskom omotnicom, a barem kad je riječ o odvornim sredstvima za preuzimanje obveza, to bi bilo jako važno znati koje su vaše iščekivanja kad je riječ e, za sljedeće godine, e, tri godine nakon 2021. Što se tiče novog VFO-a 21. 27. godina, vidite li prema vašem iskustvu iz postojećeg VFO-a, bilo kakvih e, problema, a kada je riječ o alociranju sredstava, a kada je riječ o odobrenim sredstvima za plaćanje i odobranim sredstvima za preuzimanje obveza. E, CEF, dakle, u okviru sljedećeg VFO. Hvala, gospođa Kundura, izvolite. Hvala lijepa, želim se zahvaliti Europskoj komisiji na ovoj prezentaciji. Također bih se želio osvrnuti e, jedan komentar i postaviti pitanje. Većina projekata koji su predloženi za financiranje od e, doista su značajnog interesa i jasno je u kojem smjeru e, se kreću. Tu je riječ o prijevozu tereta i putnika, osnovnijem prometu, a isto tako postoje i neke poveznice željezničkog prometa unutar Grčke. Međutim, još uvijek nismo dobili održivost u prometnom sektoru, a promjene u okolišu nas upozoravaju da je to potrebno. Želim postaviti pitanje, smatrate li da možemo ostvariti naše ciljeve E, za e, kroz CEF e, ovakvim postepenim pristupom i možemo li pretpostaviti da nove tehnologije će biti uključene u odabir, to su obnovljive izvore energije, mi ćemo biti primorani da se naše prioriteti ponovno razmotre kako bi upravo prometna mreža mogla biti obnovljena i to kroz nultu emisiju do 2050. godine. Izvolite gospodine Rike, imate riječ, hvala vam. Ja također želim zahvaliti na ovoj prezentaciji i mislim da možemo doista biti zadovoljni uspjehom ovog e, instrumenta. Imam tri pitanja. Prvo pitanje tiče se dakle što je sa sredstvima koja su otkazana i kako se dakle komisija e, da li ono otkazuje sredstvo nekim konkretnim projektima ili je to proporcionalno e, u odnosu na čitav proračun. Dakle, ako postoji jedna tranša za isplatu i za sredstva za obveze, e, da se smatra da postoje sredstva koja su na raspolaganju. Dakle, da li se to radi po projektima ili paušalno? To bi bilo prvo pitanje. Zatim, što se tiče ovog posljednjeg slajda, ova sredstva za landing facility ne postoje unutar CEFA i to je način da se e, dobiju sredstva za plan za 2018. godinu, za plan provedbe. Možete nam reći je li ta svota definirala e, u odnosu na raspoloživa sredstva, nužnost ili se to radi na neki intuitivni način? i je li to nešto što će biti u e, godišnjem planu provedbe? I treće pitanje, doista me iznenadilo koliko su slabi projekti koji se tiču e, željeznice i i buke. Dakle, govorili smo u početku o više milijardi eura, 2,5 e, do tri milijarde eura i sjećam se da su neke države članice, posebno Njemačka, insistirali na tome da postoje velike potrebe u tom području, tako da me to doista iznimno iznenadilo. Imate li neko objašnjenje za to da se ništa nije dodijelilo za takvo jedno područje. Hvala vam gospodine Rike. Ja sam se također e, zapisala budući da je ovo doista važna tema. Dragi kolege, dragi prijatelji, do sada smo bili u zapravo trenutno smo u najtoplijem mjesecu ikada zabilježenom na zemlji posvuda a pogotovo u Europi. I vidite što se događa po Europi. E, događaju se požari, poplave, dakle prirodne e, katastrofe. I E, Pariški sporazum se ne poštuje. Promet ima doista veliki efekt. 30% staklenički, emisija stakleničkih plinova dolazi iz prometa, dakle trebalo bi smanjiti emisije CO2 za 55% i postići e, neutralnost u području emisija. Vidim da su e, uloženi napori ne kažem da nisu i više se ulaže u željeznicu, međutim Cestovni promet je i dalje drugi najvažniji sektor i tu se pojavljuju problemi jer postavlja se pitanje koje su stvarne alternative. One postoje, međutim još uvijek nisu dovoljno zastupljene. Vi ste e, spomenuli riječni promet koji tu nije dovoljno zastupljen. Zatim što se tiče pomorskog e, prometa, Često se govori naime o željezničkom prometu, međutim što je sa pomorskim prometom? Mislim da o tome treba nešto više reći. Dakle, to bi bilo prvo pitanje. Drugo pitanje, e, želim se sada vratiti na nešto što nije zastupljeno u vašoj prezentaciji, a čini mi se vrlo hitnim, riječ je o degradaciji infrastrukture. Rušenje mosta u Dženovi je doista bio pravi šok za sve nas. Kada vidimo kako stari infrastruktura, bilo da je riječ o željezničkoj infrastrukturi, gdje postoji čitav niz tehničkih problema, pa čak i u cestovnom prometu postoje opasnosti i mislim da bi smo mi trebali dati odgovor na svakodnevni prijevoz i promet građana i to je ono što ovdje nedostaje. Tako da to bi bilo moje drugo pitanje. Kako ćemo ulagati u svakodnevnu mobilnost naših građana kako bi oni mogli konkretno vidjeti e, čime se mi ovdje bavimo u e, odboru za promet i na koji način mi olakšavamo njihov svakodnevni život u smislu mobilnosti. To je ono što mi ovdje nedostaje. I posljednji E, komentar koji bih htjela iznijeti jest sljedeći. Mislim da je krajnji trenutak da Europska komisija shvati da odbor za promet mora imati utjecaja na rad svih ostalih odbora. I kada čujem riječ alternativno gorivo, e, htjela bih e, zamoliti one koji govore o zelenom programu, svi smo zadovoljni da ćemo imati taj zeleni program. Međutim, postavlja se pitanje kako će Europska komisija e, dakle se pozabaviti pitanjem alternativnog goriva, imate li veće projekcije za e, korištenje vodika, infrastrukture za vodik, da li e, će se u to uključiti i naš odbor Dakle, kada govorimo o zelenom programu, iza toga stoje i pitanja e, inovacija. Vi ste tu spomenuli djelomično i e, digitalno okruženje, međutim, ako ja sutra budem htjela ići na vlak i izići, dakle ne koristiti se automobilom. Mislim da što se tiče digitalnog okruženja moramo razmišljati i o digitalizaciji infrastrukture. To je ono što je važno. Moje pitanje je vrlo jasno. Dakle, kako ćete usmjeriti ulaganja koja će odgovoriti i na izazove koje predstavljaju klimatske promjene, digitalno okruženje, digitalnu revoluciju, a da istovremeno ne zaboravite na to da trebamo olakšati građanima u njihovom svakodnevnom životu što se tiče mobilnosti, da ispunimo njihova očekivanja. Izvolite. Gospodin Novokov, izvolite. Thank you very Hvala gospodine Reuters, evo tu se nalazim s vaše desne strane. Želim vam na prvom mjestu zahvaliti na prezentaciju koju ste upravo iznijeli i moram kazati da CEF e, zapravo zajedno sa Erasmusom Plusom jedan od najprepoznatljivijih programa koje Europska unija uopće ima. Jer upravo se implementiraju projekti koji su ne samo simbolični za lokalnu zajednicu, a sad možemo surađivati s nekim i isto tako kazati da u mojoj domovini su moji preci radili upravo na željeznici. A upravo zbog CEFA možemo vidjeti i uskoro ćemo vidjeti e, dakle i vlakove koje će prolaziti sa 200 km na sat. A sve to skupa mijenja živote ljudi i to doslovno mijenja. E, krajevi koji su ostali bez stanovništva zbog nedostatka radnih mjesta ili nekih e, drugih razloga koji su opustošeni, zapravo ponovno mogu privući ljude da se vrate, jer je doista jednostavno i brzo putovati do glavnih gradova i većih središta e, kroz ove e, vlakove velikih brzina. Moje pitanje tiče se budućnosti CEFA, a tu se mogu obratiti kao i izvjestitelj vezano s CPR unutar kohizijske politike Zbog čega imamo premalo sredstava u CEF-u? A isto tako riječ je o transferu 10 milijardi iz E, kohezijskog fonda, ukoliko je to sve tako značajno, ako smo svi suglasni oko toga da se program treba nastaviti i da program treba pratiti ove značajne projekte koji se isto tako odražavaju na stanje u okolišu. Mi znamo da je željeznica najprihvatljivija što se tiče okoliša. Zbog čega ovo ne pratimo od samog početka? Madame la... Hvala, gospođa Deparne, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Dobro jutro. Tri precizna pitanja bih žela postaviti. Koji su razlozi zbog čega sami programi i ograničavanja buke u željezničkom teretnom prometu nisu realizirani, vi ste pokazali Prvo na slajdu da je ostalo e, sredstava, smatrate li da je to konkurencija unutar projekata, kad je reč isto tako i o izgradnji cestovne infrastrukture. Vrlo često u Njemačkoj možemo promatrati da zapravo e, tvrtke radije prate cestovni promet e, koje se bave niskogradnjom, a onda ovako složeni projekti ostaju negdje u zapičku. Imamo li e, isto tako neke projekte koji zatvaraju ove nedostajuće e, veze u željezničkoj infrastrukturi na temelju dobre iskustva koje smo imali. A treće pitanje odnosi se na elektrifikaciju samih e, željezničkih e, trasa. Mi kao zeleni vidimo tu ogroman potencijal kad reći o dekarbonizaciji i jedan brzi put i način da se mobilnost e, u željezničkom prometu dovede na jednu okružno prihvatljivu razinu. Hvala lijepa. Madame Garcia. Hvala gospođo Deparne. Gospođa Garcia. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Želim se zahvaliti na ovoj prezentaciji, isto tako i zahvaliti se Europskoj komisiji e, kad je riječ o spominjanju prekogranične problematike Francuska i Španjolska e, imaju najbližu moguću suradnju. Isto tako je rečeno da i administrativna suradnja u tim projektima treba doživjeti e, jedan, jednu bolju razinu. Kolege su istaknuli da su neke zone dosta loše povezane kad već o Španjolskoj u tom pogledu. Želim isto tako upozoriti da e, da je kantrapski koridor koji ide prema sredozemlju treba nastaviti ovaj projekt i tu imamo još jednu vrlo lusku grlo. Hvala gospođo Le Chanteau, izvolite sada vi imate riječ. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ja bih se željela nadovezati na vašu prezentaciju, posebno što se tiče pitanja mobilnosti. Vi ste s pravom spomenuli most u Dženovi i katastrofu koja je tu nastala. E, želim vam se, želim se dakle složiti s vama i doista smatram da trebamo izdvojiti više ulaganja postavno u cestovnu infrastrukturu. E, spomenut ću i jedan primjer koji poznajem, dakle riječ je o jednom pješačkom mostu, e, most Galiot, koji je također predmet zabrinjavajućih e, studija i tu se zapravo potvrđuje potreba da se taj most brzo obnovi u cijelosti. Već e, deset godina, nažalost, se ne ostvaruju nikakvi pomaci u tom smislu, budući da je riječ o jednom lokalitetu koji je zaštićen e, zbog staništa nekih životinja, dakle u ekološkom smislu zaštićen, Međutim, nakon deset godina, s obzirom na to da je situacija doista hitna, smatram da bi bilo nužno da se uzme u obzir i sigurnost e, ljudi. Tako da vas molim da nam e, se pomogne e, da ostvarimo neke pomake kada je riječ o tom projektu. Hvala. ali moramo paziti i na životinje koje su važne za biološku raznolikost. Bez biološke raznolikosti ljudi ne mogu preživjeti. Da, ali isto tako je važno i da ne i, i druge stvari su također važne. Prostite, nemate baš puno vremena, ali izvolite. Hvala, mislim da su se opetovno ponavljali dvije teme. Želim zahvaliti na svim postavljenim pitanjima i želio bih se osvrnuti na nekoliko odgovora koji će biti detaliziran. Gospodine Marinesko, postavite pitanje, e, dakle, konzumacije samih proračunskih sredstava, kako e, se, koje su države koje neće iskoristiti, imamo li razliku između opće omotnice i kohezijske omotnice. Vidjeli ste same prezentacije da ovaj poziv e, koje smo e, uputiti, a koje su isto tako rezultat određenih projekata pravnomjerno e, raspoređen između opće omotnice i kohezijske omotnice. Dakle, ne postoji ništa što bi upućivalo na to da kohezijske države i nekohezijske države imaju bolji rezultat. Zapravo, obje skupine, odnosno sve države imaju isti rezultat i suočeni su sa istim rezultatima kad je reč o izvršenju samih projekata. Glavnu temu koju vidimo u izvršenju samih projekata i koji dovodi do kašnjenja jesu zapravo je ne ili izdavanjem dozvola ili e, kroz javnu nabavu znači može biti okolišne dozvole koje dovodi do okašnjenja, a isto tako i javne nabave koje su e, često pobijaju i zbog toga dovode do kašnjenja u samoj realizaciji. Zapravo nemamo isto tako, isto tako odgovor gospodine Rikeu da pristupamo stvarima na portfelj ili ne, zapravo e, promatra projekt po projekt e, svaka dodjeljivanje bespovratnih sredstava analizira se individualno s obzirom na aktivnosti i na ključne zadatke zadatke koji su sporazumom obuhvaćeni, a što se tiče korisnika, novac se ne može koristiti na vrijeme, a novac u tom slučaju se vraća u proračun. To se dolazi, događa na konsenzualnoj osnovi i svakako se mora ponovno aneksirati ugovor, a sa samim sporazumom korisnika i država članica o kojima riječ da ovaj povrat sredstava i ponovno se stavlja na raspolaganje kako u usporedbi e, stojimo sa prethodnim razdobljem. Prošli puta proračun je bio 8 e, milijardi, 20% je ponovno dakle, išao u poziv i vraćeno je. U ovom trenutku vidjeli ste 1,4 milijarde u usporedbi sa proračunskim sredstvima, to je relativno su to mali iznosi, a ENEA je kroz svoj screening ukazala na to da ćemo imati još neke povrate u proračunska sredstva, no daleko manje nego što je to bilo prošli put ili pola manje od onoga što je bilo manje, 10% ili čak i manje od ovog postotka. Stoga u ovom trenutku imamo daleko bolji rezultat nego li put. To je logično s jedne strane jer sami e, projekata jest na jednoj višoj razini, imamo više iskustva u državama članicama i isto tako i kohezijskim državama. A jesu li kohezijske ili nekohezijske države bolje ili ne bolje? Nisu bolje, dakle vidimo da su sve države E, u istim situacijama kada je reč o odgađanju i kašnjenju ne možemo istaknuti tu e, pojedinačne države. E, sve države sudjeluju, nemamo nikakve specifičnosti koje bi bilo jako dobro ili koje bi bilo izuzetno loše rezultate. Može li se sredstvo iskoristiti na vrijeme? Gospodine Maranesko, vi ste pitali za studije. Da, doista, to se mora dogoditi jer samo korištenje sredstava je do 2023. godine, dakle 20. plus 3, a što se tiče i projekata koje sam danas e, predstavio i samo brošuru, možete pronaći na ulazu u ovu dvoranu. E, mi smo imali trostruko e, više zahtjeva za sredstvima i stoga i sam izbor može biti izuzetno složen što se tiče sazrijevanja samih projekata. To se mora dobro tempirati. Same studije će pokazati i bit će dovršene do 2022. godine, neke 2023. godine i onda možemo vidjeti koji će to biti projekti koji će ući u dakle, fazu izvršenja. Što se tiče povrat e, sredstava, e, druga važna e, karakteristika je kako ćemo koristiti proračun i kako ćemo se pozabaviti klimatskim pitanjima koje ste vi, gospođo predsjednice, postavili kao pitanje i mnogi drugi. Želim podcrtati da u tom kontekstu ovaj, sadašnji proračun ne govorimo samo o jednom pozivu, već brojke koje sam prikazio pokazuje da preko 71%, da budem precizan, se koristi za održane, održive e, načine prijevoza. Ako pogledate ovaj cestovni element, e, koji je dosta visok, mogu se slugasti s vama, međutim to uključuje i TS, uključuje isto tako i parkiranje koje sigurno, a i isto tako i sigurnost u cestovnom prometu. Sve ovo nalazi se u ovoj koloni i u ovim sredstvima. Ono što se tiče e, same isključive cestovne frakture, to je kohezijska omotnica i samo za prekogranične projekte, što toista jest e, zapravo jedan vrlo strog pristup koji smo imali u dodjeli sredstava za sljedeći CEF e, promet će biti na 75% okolišnih ciljeva, a to je upravo najviša stopa u ukupnom proračunu Europske unije. ITER je na 100%, CEF promet je e, drugi najveći postotak, e, a isto tako ispregovarali ste sve to skupa da e, kao rezultat CEFA 2 i prema sadašnjim rezultatima E, sveukupni CEF će biti 65% praćenja okoliša, a sam promet mora biti u tom pogledu na 75%. To je jasan odgovor kako možemo e, zapravo se pozabaviti svim onim izazovima u budućnosti. Dva su područja alternativna goriva i digitalizacija. Alternativna goreva, već se bavimo ovom temom i danas u ovom dijelu cestovnih eh, sredstava imate i segment eh, infrastrukture za alternativna goreva koje sufinanciramo, a isto tako tamo su ostvareni dosta dobri rezultati koji zapravo eh, su rezultat samih pregovora oko CEFA 2. Danas oko 85% idu u ovu čvrstu infrastrukturu, tuneli, mostovi, i e, drugi cestovni, a 50% idu u druge komponente. Mi smo u pregovorima odlučili da želimo da se poveća ovaj postotak na 40%, što znači udostručivanje, ili čak utrostručivanje ovih proračunskih sredstava, što mislim da će upravo dati odgovor na sve one potrebe koje postoje, a tu spomeni i elektrifikaciju ne samo u cestovnom smislu, već i elektrifikaciju željezničke hidrogen kao alternativno gorivo bit će isto tako pokriveni sljedećim proračunom. Vrlo kratko bih se osvrnuo na neka e, ne manje važna pitanja, gospodin Bauzer i gospođa Grstinja Munjos postavili su pitanje povezivanje, prekogranično povezivanje, danas govorimo samo o ovom o ograničenim godišnjim pozivima, morate znati da Merida jest, nalazi se na ovom Atlantskom koridoru i da poveznice između Evore i Meride zapravo su ključnog značaja, a prva provedbena odluka tnt upravo se ticala ove poveznice i gospodin Marinesko je postavio pitanje kako sagledavati ove buduće e, projekte. To je jedan od projekata koje vrlo budno pratimo. Hoće li se i Portugal uključiti do 2023. godine i hoće li se ovaj projekt implementirati? To je doista značno pitanje. Važnost je neosporna, ključ je povezati e, Lisabon i Madrid. Ne možemo to ostaviti e, i prepustiti samo zračnom prevozu. Što znači imamo ovu važnost i hitnost djelovanja, imamo isto tako i alocirana sredstva, sada gledamo izvršavanje ovih projekata ukoliko se neće izvršiti ovaj puta, hoće li se to moći izvršiti e, u sljedećem VFO-u. Zapravo građani morat će imati i dobiti ovakvu jednu željezničku povezanost Mnoštvo naših projekata, većina njih, e, upravo je očekivanje građana da se oni dogode. To je ujedno i odgovor na vaše pitanje, gospođo predsjednice, koje se ponovilo nekoliko puta, a što to mi činimo kada je riječ o održavanje o mostovima. Moramo biti jako oprezni ili e, pratimo okoliš i zaštitu okoliša, interoperabilnost, alternativna goriva, povezivost ili ćemo se usrediti, usredotočiti na cestovnu infrastrukturu. Ne možemo obje stvari pratiti ako želimo nadomjestiti dotrajale mostove, taj iznos e, će se povećati. CEF2 je tu potpuno jasan ne možemo to ni učiniti, ali možemo učiniti nešto drugo za ovakve projekte istraživanja, koja se bave upravo predmetom održavanja, standardizacije održavanja, vidjeti možemo li e, dakle zamijeniti cestovnu infrastrukturu jer da li tu postoje neke mogućnosti u nekim slučajevima, što znači eksplodirao bi naš proračun kad bismo išli u temu e, dakle i e, održavanja, a naš proračun je suviše mali. Što možemo učiniti sa ovim e, malim sredstvima ako ne budemo usredotočeni na ključna pitanja, a to je prekograničnost, klimatski, dakle, uvjetovano praćenje. Ne možemo ići u širinu, a to bi obuhvaćalo i održavanje, moramo i tu biti usredotočeno i ciljeno djelovati. Zbog čega je buka željezničkog teretnog prometa premalo korištena u sredstvima po trči puta imamo poziv, sve akcije koje zapravo podizemo, zamjenjujemo jednu četvrtinu ukupne flote, dakle, željezničkih vozila u Europskoj uniji doista je to jedan impozantan rezultat i mislimo da upravo na taj način možemo prenijeti i ići prema dakle, manjem zagađenju kroz buku željezničkog prometa i nadamo se da će to biti ujedno i poticaj E, upravo prebacivanje na one druge segmente, da znači e, nemamo više bespovratna sredstva, već da će tržište odraditi svoje i postoje neki drugi instrumenti koji se mogu koristiti, a vjerujemo da je e, zamjena jedne četvrtine željezničke flote dobar rezultat. Gospodin Cile, hoće li biti sve to biti bolje, spremno za sljedeći VFO? Mislim, kao što sam i rekao, da je to uistinu tako, da možemo ovaj proračun koristiti u boljem postotku nego prošli puta, isto tako mišljenje smo da ćemo i sljedeći puta biti još i bolji. Jer svi projekti pod postojećim VFO-om e, su e, zapravo e, u ali kada se provedu javne nabave, kada se ishoduju dozvole, sve ovo će biti u fazi izvršenja. I to je još jedan odgovor na pitanje gospodina Novakova i imat ćemo doista velik e, potrebu za financiranje prekograničnih projekata. E, države članice će sredstva koristiti za nacionalne projekte. Ako se mi ne uključimo i nećemo forsirati upravo finalizaciju ovih e, prekograničnih projekata, onda smo u zaostatku a s obzirom da je to riječ o korištenju cijelosti, sljedeći put evo mogu pisano potpisati da će se koristiti daleko više nego što je provjeđeno samim proračunskim sredstvima. Time sam, mislim, se osvrnuo na sva postavljena pitanja, gospođa predsjednice. Da, mm, vjerujem da mi nedostaje vrijeme da upravo ozračnu. Hvala lijepa, gospodine Rotis, na ovom pregledu koji ste nam dali. I mi ćemo svakako sve eh, cf 2 promatrati vrlo budno i što se događa. apsolutno ste u pravu, doista je bilo nastojanja i stremljenja, ali još smo jako, jako udaljeni od samih ciljeva koje smo postavili. I potpuno ste u pravu kada kažete da moramo svakako ove realne ciljeve imati uvijek pred očima, prije svega kad je riječ o klimatskim promjenama, a isto tako kad je riječ o pitanjima digitalizacije. No, mislim isto tako da moramo vidjeti da i sam odbor za promet uvede novu metodologiju, a isto tako kroz ovu metodologiju može pokazati da se ta sredstva koriste za potrebe građana. To je možda najveći problem, kolegice i kolege, vi to znate da tko je uopće upoznat sa time? Nitko. Što znači? Imamo naprosto problem kad je riječ o informacijama prema širokoj javnosti, hoćemo li isto investirati u vodne puteve i tako dalje. Nadam se da ćemo sutra ulagati više u prijevoz biciklima, no građani moraju shvatiti da je to nešto na čemu mi radimo na europskoj razini, tako da mislim da trebamo raditi na tome da se ljude informira kako bi oni znali da smo mi radimo za njih i kako bi radimo na tome da njihova mobilnost sutra bude lakša. Što bih podcrtati da vam stojimo na usluzi između parlamenta i komisije, uvijek smo rukom pod ruku išli e, i zajedno s tim programima prezentirali smo i novi poziv, kao što sam ja činio danas, predstavili smo i rezultate poziva, ali 755 projekata, većina koja se nalazi u vašim izbornim jedinicama, kojom treba bilo kakve informacije, potpora, naš tim stoje na raspolaganju, a isto tako i tim ENE, e, kako bismo upravo komunicirali i promovirali ove projekte i prema građanima kako bismo isto tako i jasno naznačili koji su prioriteti i na koji način se odabiru projekti. I to je ujedno i odgovor na vaše pitanje da se komuniciraju ove stvari, da se unaprijede, odnosno da se prošire kao informacija i među građani. Hvala. Hvala vam i hvala vam na suradnji koja je doista se odvija u vrlo prijateljskom okruženju. Nastavit ćemo surađivati u sljedećim mjesecima. Sada možemo nastaviti sa našim dnevnim redom. Tako da prelazimo na prezentaciju studije Over Tourism, učinci i mogući politički odgovori. Što se tiče ove točke, mislim da je vrlo važno reći da ne smijemo podcijeniti ovaj pojam prekomjernog turizma, over tourism, što znači da se nalazimo u situaciji da učinak turizma u određenim razdobljima prelazi sve prihvatljive pragove kao što su prag fizičke, e, fizičkih kapaciteta, ekoloških kapaciteta. Molim vas lijepo ako želite razgovarati međusobno da iziđete odmah iz dvorane. Hvala lijepo. Dakle, što se tiče tog e, prekomjernog e, turizma, pojavljuje se problem prekoračenja fizičke, ekološke, socijalne psihološke i političke granice, odnosno praga, tako da će nam ova studija dati bolji uvid u razvoj te pojave prekomjernog turizma, te ćemo vidjeti e, koje su preporuke što se tiče politika kojima bi se trebali ublažiti negativni efekti ove pojave. E, hvala vam na dolasku. E, želim ovdje pozdraviti Pola Petersa, Hvala vam što ste došli ovamo. Vi ste profesor na održivog turizma na sveučilištu u Bredi. E, Claudio Milano je također profesor održivog turizma na sveučilištu Leda i profesor antropologije na sveučilištu u Barceloni. Hvala vam e, što ste ovdje s nama. Vi ste obojica autori ove studije. Znam da je to vrlo frustrirajuće, ali svaki od vas će dobiti po šest minuta. No ono istinsko pitanje koje se trebamo postaviti jest na koji način ta pojava prekomjernog turizma uništava naša područja. Postoje neki gradovi u kojima građani traže da više ne bude turista. Kako taj turizam uništava prirodu, okoliš i e, ekologiju budući da se tu e, gube brojne godine e, jer će se to sve skupa morati obnoviti i to isto tako negativno utječe na gospodarski na gospodarstvo i ta područja zapravo gube sve na kraju. Hvala vam, izvolite, gospodin Peter, imate riječ na šest minuta. Hvala vam lijepo, hvala vam što ste mi dali priliku da vam predstavim uh, ovu studiju. Inače, mi smo održali ovu studiju ljeto 2018. godine, tako da su se stvari u međuvremenu promijenile, što znači da um, možda nismo uspjeli obuhvatiti ovim izvješćem neke od uh, najnovijih trendova. Što se tiče sadržaja prezentacije, ja ću vam e, sada dati kratak uvid u samu temu, definicije, kratak pregled prekomjernog turizma u svijetu, posebno u Europi, na koji način mjeriti ovu pojavu prekomjernog turizma. Također ću vam predstaviti rezultate nekih naših e, studija koje smo proveli u Europskoj uniji. Na kraju ćemo iznijeti zaključke i preporuke za odbor za promet. E, kao prvo, uvodno, htio bih reći da je cilj ove studije bio prikupiti informacije i dakle dati vam uvid u prakse i politike e, na koji način ublažiti prekomjerni turizam ili čak ga prevenirati. E, što se tiče definicije ovoga pojma, to je bilo vrlo zahtjevno. Postoji već veliki broj studija koje se koriste različitim definicijama, tako da smo mi zapravo morali izmisliti vlastitu definiciju i to je ova koju možete vidjeti na e, monitoru. Prekomjerni turizam opisuje situaciju u kojoj učinak turizma prekoračuje fizičko, ekološko i socijalno, ekonomsko, psihološko i politički kapacitet, odnosno prag kapaciteta vrlo je važna riječ prekomjerno, jer e, ne samo da se pojavljuje prekomjerni turizam ukoliko dolazi do prekoračenja ovih kapaciteta, nego i ako se prekoračuje samo jedan od ovih e, mjerila. Ako sada pogledamo koji su uzroci prekomjernog e, turizma, možemo vidjeti da se u posljednjih deset godina događaju dvije stvari koje su značajne. Kao prvo, promet e, je postao vrlo jeftin i to zahvaljujući niskobudžetnim avioprijevoznicima, ali isto tako i zahvaljujući kontinentalnim vezama koje su također mnogo jeftinije nego ranije što znači da zapravo svako malo selo kao turističko odredište e, može biti tržište za čitav svijet. E, ranije je situacija bila e, više lokalno ograničena, međutim u međuvremenu se to proširilo. I drugi značajan trend tiče se digitalnih platformi, društvenih mreža i općenito digitalne tehnologije. Dakle, što se događa sa društvenim mrežama? U osnovi one zapravo reklamiraju neka odredišta. Dakle, ako se neko odredište pokaže donekle zanimljivim, odjednom postaje najzanimljivije odredište u Europi ili u svijetu. I takvo intenzivno reklamiranje i marketing dovode do toga da mali broj odredišta ima zapravo veliki priljev posjetitelja. Da kako tu su i neki drugi čimbenici, e, jedan od posebno značajnih čimbenika je također proliferacija smještaja, dakle e, putem Airbnb-a i drugih platformi. E, treba nam bolji sustav upravljanja, a ti sustavi zapravo izlaze izvan okvira upravljanja, tu se ne plaćaju porezi i zapravo ne postoje zakonski propisi kojima se regulira ta djelatnost. Tako da taj sektor raste bez zapravo e, da je reguliran. E, dakle, ovo je jedan model prekomjernog turizma. Ovdje sam naglasio nešto što se može pronaći u, vašem izvješću. Dakle, ukoliko učinak turizma prekoračuje kapacitete koji su na raspolaganju, ovisno o različitim slučajevima, onda e, možemo govoriti o tome da se pojavljuje prekomjerni turizam da kako tu dolazi do određenih, postoje određeni čimbenici koji mogu utjecati na te kapacitete. Što se tiče situacije u svijetu, 2018. godine tijekom ljeta ustanovili smo da postoje 105 e, odredišta e, gdje se može zabilježiti prekomjerni turizam, 70 e, njih nalazi se unutar Europe, no mi smo se bavili zapravo situacijom na svjetskoj razini. Što se tiče učinka prekomjernog turizma, to doista može doseći i egzistencijalnu granicu. U nekim područjima su stanovnici napustili to područje, čak 70 i 80% u razmaku od 10 do 20 godina, što znači da, da je turizam značajno promijenio E, društveno tkivo u tim područjima. Prekomjerni turizam ima socijalni, ekonomski i ekološki učinak. Ono što je važno istaknuti jest da se u medijima vrlo često e, spominje prekomjerni turizam u kontekstu gradova, međutim tu su tako i ruralna područja, otoci i određene e, kulturni lokaliteti, lokaliteti kulturne baštine, tako da se ne možemo kod te pojave ograničiti samo na gradove. Što se tiče mjerenja prekomjernog turizma, tu se doista pojavlja jedan problem. Prvi problem je taj što e, gustoća turističkih e, noćenja po broju stanovnika doista varira e, četiri, dakle tu imamo različite različite, različita mjerila a to da kako ovisti i o specifičnim obilježjima pojedinih odredišta. To je jedna od poteškoća. No, neovisno tome, mi smo e, ovdje definirali jedan kontrolni popis za e, pojedina odredišta. Dakle, ukoliko su svi odgovori na ova pitanja potvrdni, znači da već postoji opasnost od toga da je to odredište žrtva prekomjernog turizma. Ovi naši podaci se temelje na statistikama eh, za regije NUC, eh, na, NUC 2, s obzirom da nemamo za ove pokazatelje koji su nam potrebni podatke za NUC 3 razinu, što znači da dobivamo uglavnom podatke o pokrajinama, dakle to je ta razina. Eh, temeljem naše ocjene rizika mi smo identificirali čitav niz regija, odnosno pokrajina, gdje postoji veliki rizik e, za pojavu prekomjernog turizma. Da kako postoje i neka područja koje gdje je taj rizik veliki, gdje je to doista e, se i bilježi velik broj turista. Evo dakle, e, ovo bi trebalo ilustrirati različite pokazatelje. Na ljevoj strani možete vidjeti e, gustoću turizma e, po četvornom metru, a na desnoj strani možete vidjeti intenzitet noćenja po broju stanovnika i e, dakle crvenom bojom su označene rizična područja, zeleno manje rizična. Dakle, doista situacija ovisi o tome gdje se nalazite u Europi i kakva su obilježja tog eh, područja. Eh, pronašli smo i neke statistički važne pokazatelje mm, koji ukazuju na rizik. Primjerice, visok udio turizma u gospodarstvu jedan je od rizičnih faktora, zatim eh, gustoća turizma, i gustoća odnosu na broj stanovnika su faktori rizica, zatim e, porast e, zračnog prometa, ne samo udio nego i porast tog zračnog prometa predstavlja jedan e, značajni faktor rizika i udio smještaja putem Airbnb-a u ukupnom smještaju koji se nudi na nekom odredištu. Također je rizični faktor. Što se tiče ovih studija slučaja, ovdje možete vidjeti pregled svih e, odredišta e, gdje, se, gdje je zabilježen prekomjerni turizam u Europi. Mi smo odabir, dakle tu smo zapravo odabrali barem po jedno odredište u svakoj zemlji i htjeli smo postići ravnomjernu distribuciju među gradovima, ruralnim područjima i drugim e, dakle područjima kao što su otoci i obalna područja. Temeljem ovih e, studija slučaja ustanovili smo sljedeće. Učinak e, prekomjernog turizma ovisi u velikoj mjeri o tipu odredišta, dakle ovisno o tome je li to neko seosko područje ili e, neko područje koje je važno iz perspektive kulturne baštine. Dakle, Zatim smo se bavili e, mjerama koje se poduzimaju u tim odredištima i ustanovili smo da e, mnogi da se tu pokušava dakle produžiti sezona i vremenski i prostorno. Zatim e, neodgovarajuće ponašanje posjetitelja je bilo istaknuto kao jedan od problema i povećanje kapaciteta infrastrukture i smještajnog kapaciteta. Još nešto što smo ustanovili iz ovih studija slučaja jest da zapravo ne postoji praćenje provedbe mjera, pa ne znamo jesu li one učinkovite i daju li rezultate, barem je to bila situacija prije godinu dana. Evo e, nekih e, ključnih zaključaka. E, dakle, učinak prekomjernog turizma može biti doista ozbiljan. Što se tiče ovih pragova kapaciteta i njihovog prekoračenja njih nije lako jednoznačno definirati i zatim e, postoji također problem zbog korištenja društvenih e, mreža, društvenih mreža, platformi i tako dalje kod e, te jeftinih letova. Na kraju neke, nekoliko preporuka. Trebali bismo imati sustavnije istraživanje što e, svakako e, vrijedi za detaljnije statističke podatke na razini NUC 3. I na kraju, e, posljednja preporuka bi bila dosta važna, a to je stvaranje jedne radne skupine za turizam u Europskoj uniji što bi nam omogućilo razmjenu iskustava i praksi različitih e, odredišta. Hvala vam. Hvala vam gospodine Peter i gospodine Peters, dakle vi ste rekli da treba e, osnovati jednu radnu skupinu i to je ono što smo mi već učinili u odboru za promet. Mi ćemo imati radnu skupinu koja će se baviti ovom tematikom i mogu vas e, uvjeriti da će jedan od ključnih problema biti upravo ovo pitanje prekomjernog e, turizma. Gospodine Milano, izvolite, imate šest minuta. Možete prekoračiti malo vrijeme kao što je to učinio i gospodin Peters. <clears throat> Um, good morning. More than, um, dobro jutro svima. E, gospodin e, profesor Peters je naglasnio e, zapravo najvažnije rezultate naše studije. Dakle, mi smo to zamislili na sljedeći način da on održi izlaganje, a da onda odgovorimo na vaša pitanja. U svakom slučaju, kao što je on rekao, protekla je godina dana od kako je izrađeno ovo izvješće, tako da ono što možemo reći jest da e, je na europskoj razini došlo do određenih e, nemira u društvu vezano uz takav jedan e, veliki porast turizma. Dakle, mislim, naša zamisla bio da se otvori rasprava. Evo, ja ću odmah otvoriti raspravu. Gospodine Marinesku, izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjednice i hvala vama na izlaganju. Mislim da je to pokazalo da je doista nužno za turistički sektor i za sve nas da si postavimo ova pitanja. E, predstavili ste ove e, rizike, dakle popis rizika, međutim e, nigdje nije spomenuta kvaliteta razine usluga kao jedan od rizika. Mislim da je to dosta e, visok rizik. E, naime, kod velikog broja turista vi ne možete na jednak način posvetiti pozornost kvaliteti pruženih usluga. E, ne znam jeste li se bavili analizom tog pokazatelja. Ako jeste, možete li nam nešto reći o rezultatima do kojih ste došli? Hvala gospodine Liri. Hvala vam lijepo. E, hvala našim e, izlagateljima i hvala što ste stavili ovu točku na dnevni red. Ja neću govoriti o svim pitanjima koja smo spomenuli u ove dvije minute i htio bih se koncentrirati na naš e, sadašnji zadatak. a to je pobrinuti se da donositelji odluka, bilo da je riječ o lokalnim vlastima, nacionalnoj vladi ili o donositeljima odluka na, u Briselu, shvate da moramo doista postići dobru koordinaciju na europskoj razini i određenu razinu marketinga jer u tom slučaju možemo imati snažni utjecaj, možemo doprijeti do većeg broja ljudi u europskim gradovima i možda bismo putem marketinških kampanji mogli sugerirati neka nova turistička odredišta. Mislim da ljudi trebaju shvatiti da postoje doista e, fantastična turistička odredišta i trebalo bi postići to da se turizam ravnomjernije rasporedi na europskom kontinentu, no za to je potrebno da imamo bolju koordinaciju u našim naporima. Mislim da nam treba jedna stavka za održivi turizam u sljedećem sedmogodišnjem VFO-u što bi nam moglo omogućiti takvu jednu kvalitetniju koordinaciju i zajedničke marketinške kampanje na europskoj razini. Nadalje, Ursula von der Leyen nije još donijela odluku o tome hoće li nekome povjeriti turizam u novoj komisiji. Gospodin Timmermans je zadužen za novi zeleni program. Međutim, što se tiče tog zelenog programa, mnogi dijelovi će se doticati pitanja turizma i prometa i smatram da bi netko za stolom trebao predstavljati, e, odnosno biti zadužen upravo za pitanja turizma, jer to će nam omogućiti da se borimo protiv negativnih posljedica turizma, a istovremeno ćemo moći uključiti lokalne vlasti i stručnjake u naš rad. Tako da turizam ne bude neprijatelj ljudi, nego zapravo bude način da se ljude uključi u nešto pozitivno. Hvala lijepo. Uh, Izvolite, gospodine, imate riječ. Uh, gospodine Bozadijez, hvala, ja ću govoriti na španjolskom. Pa, evo, zahvaljujem, odnosno čestitam eh, profesorima na njihovoj prezentaciji. Svi smo svjesni izazova s kojima se suočava europski turizam, digitalizacija, novi poslovni modeli, Thomas Cook, eh, jasan primjer eh, toga što se događa kada se tome ne prilagodite, održivost, obuka profesionalca, održivost u opskrbnom lancu, sve veće prijetnje terorizma i naravno prekomjerni turizam koji dovodi do pogoršanja nejednakosti. Zahvaljujem eh, profesorima jer upravo zahvaljujući vama je eh, naša regija uključena u ovu studiju i eh, godinama sam radio na tome. Dok sam radio tamo, ono što sam shvatio i mislim da je to još uvijek jako važno je naglasak na kvaliteti u odnosu na kvantitetu. I to je upravo i naglašavano baš zato što je proveden cijeli niz reformi politič, politika, javnih politika i surađivali smo sa turističkim sektorom koji je zaista jako kvalitetan i ulagao je vrijeme i novac u poboljšanje e, svega što se nudi, objekata, ponuda. I također su proširili tu ponudu i promijenili model koji se dotad fokusirao samo na sunce i more. I naglasili su više važnost e, kulture i baštine. No, tu ima i puno drugih europskih eh, regija eh, koje su fobične prema turizmu. Eh, lokalno stanovništvo je fobično. I to se uklapa u taj populistički stav gdje zapravo se nastoji zanemariti radna mjesta i zarada od turizma. Ono što je veoma važno reći je da turizam mora predstavljati šansu, a ne prijetnju. Ne smije ga se percipirati kao prijetnju no moramo se fokusirati na kvalitetu, na izvrsnost e, i na najbolje uvjete koje moramo pružiti turistima. Dakle, ja zastupam svoj da danas e, unutar New Europe. Mi smo odlučni da se borimo protiv te turistofobije i da se borimo protiv onih koji žele kriminalizirati turizam, predstaviti ga kao prijetnju, a ne šansu. Mi želimo dakle poboljšati konkurentnost turističkog sektora i želimo surađivati sa turističkim sektorom i promicati taj kvalitetni turizam umjesto kvantitete. I tu sad dolazim do zadnje e, stvari koje želim reći. Vrlo često naš stav prema turizma se zasniva na zračnim lukama, hotelima, restoranima, ali to je i iskustvo, taj osjećaj e, koji dobijete kada idete u inozemstvo i vratite se kući ljudi e, odu na e, godišnji sa obitelji i prijateljima i žele taj osjećaj opuštenosti donijeti sa sobom kad se vrate kućama. Znači radi se o iskustvu, a ne samo o mjestu. I ova studija koju ste vi proveli i ono što mi interno radimo, zapravo na nama je odgovornost da osiguramo e, da turisti zaista imaju najbolje moguće iskustvo. Drugi su to rekli, a i slažem se s tome što ste vi rekli, dakle da je naglasak uvijek na kvaliteti, a ne na kvantiteti. I evo sad ću privesti moju intervenciju kraju. Čestitam vam na vašoj studiji i potičem vas da i dalje nastavite raditi na tome da e, imamo kvalitetan turizam koji će biti šansa za sve. Hvala, gospodin Kov sada ima riječ. Uh, Hvala uh, profesoru Petersu na uh, ovom pregledu izazova koji se zasneva na dokazima. I mislim da je vrlo interesantno razmisliti ove dvije komponente dakle radi se o putovanju do e, odredišta i utjecaju koji to ima i onda na utjecaju samog turizma na odredište, odnosno destinaciju. I ako se na pravi način upravlja time, turizam e, može donijeti značajne koristi što se tiče poboljšanja infrastrukture u odredištima, odnosno destinacijama. Znači nije to sve tako negativno. Nema tu samo izazova. Govorite o problemu koji predstavlja Airbnb i ne mogu dovoljno naglasiti da zaista to predstavlja ogroman problem na tržištima gdje e, ima malo stambenih jedinica i u Dublinu u Irskoj je to velik problem zaista i moramo se na neki način nositi s time na internacionalnom nivou. Mislim da je bilo vrlo interesantno čuti ovo što ste vi rekli o tome kako se brzo stvari mijenjaju uslijed e, društvenih mreža u turizmu. Na jednom e, neka destinacija postane poželjna, druga e, više nije i to vrši velik pritisak na zemlje. Evo, zahvaljujem vam se na ovome što ste rekli i zaista jedva čekam pisani e, izvještaj. A što se tiče konkretnog pitanja, pitam se jeste li e, razmatrali pitanje e, certificiranje, certificiranja u turizmu certifikatom održivosti? Je li to nešto što bi Europska unija mogla učiniti kako bi se primijenio neki zajednički standard na zeleni turizam ili je to e, preširoka tema? Možda ste se u svom istraživanju susreli sa primjerima koji bi mogli biti korisni i koje bi trebalo e, podijeliti sa drugima, dakle kako se na održiviji način, e, kako upravljati turizmom na održiviji način. Hvala gospodine Kaf. Gospođa Vjelo ima riječ. Izvolite. Evo, pozdravljam eh, vas sve, pozdravljam eh, naše profesore, hvala vam eh, na ovom vrlo interesantnom istraživanju. Ova studija o prekomjernom turizmu je veoma interesantna, ali također nas zabrinjava. Zašto? Zato što je veoma važno da mi gledamo taj priljev turizma u Europskoj uniji i shvatiti da nemamo koordiniranu politiku, da se s time nosimo. I vidimo da e, tu imamo puno, e, odnosno različitih e, podataka, podaci od Airbnb-a primjerice nisu, ne daju vam pravu sliku. Mislim da ovaj odbor zaista treba tražiti više novca za poboljšanje infrastrukture, cesta, željeznica, kako bi se riješio taj problem prekomjernog turizma. I zapravo e, trebala bi jedna radna skupina se time pozabaviti. To je sve jako lijepo i krasno, ali unutar odbora što bismo mi trebali napraviti? Nismo zapravo, e, nemamo zapravo povjerenika koji se treba baviti turizmom. I zapravo još niti nemamo novi sastav komisije, nemam baš tu e, dosta, nisam baš puna nade u i Veneciji, Napolju, Malfiju, Amalfiju, Kapriju. E, turisti donose velike novce, ali i e, nanose štetu našoj baštini i infrastrukturi. Trebamo se pozabaviti time, trebamo zaštititi našu kulturnu baštinu u Europi. Ne znam hoće li e, podaci za 2019. se razlikovati od onih tisuće 2018. Hvala lijepo, molim vas da se držite ove dvije minute. Gospođa Kultura, izvolite. Hvala. Zahvaljujem eh, profesorima na prezentaciji. Eh, pozdravljam njihove napore, oni su zaista pokušali nam dati jednu opću sliku toga eh, što se događa uslijed prekomjernog turizma. I u destinacijama i općenito kako bismo upravljali ovim fenomenom moramo biti jako pažljivi. Moramo paziti da ne ciljamo, e, ne, da ne kao cilj ne uzmemo neke destinacije. E, Santorini je primjer, nije to najbolji e, primjer, ja sam u Grčkoj, bio bila sam ministrica turizma i uvjeravam vas da u Santoriniju mi nemamo problem prekomjernog turizma. Jer smo uspjeli taj pritok turista e, na neki način preraspodijeliti tako da dolaze svih 365 dana u godini. Nažalost, e, lokalne vlasti i lokalne organizacije su reagirale na način koji je doveo do stigmatizacije te destinacije, ali ja zaista e, moram reći da me brine da se Santorini uzima kao primjer. Još jedan primjer je to što je Peloponez e, naveden e, kao jedna od regija e, koja pati od problema, potencijalno pati od problema prekomjernog turizma. A upravo suprotno, mi smo pokušavali promicati Peloponez kao destinaciju. Mi bismo htjeli da se poveća broj turista koji posjećuju Peloponez. Naravno, ukazali ste na to da je e, studija privedena kraju 2018. i stvari se vrlo brzo mijenjaju. Spomenuli 115 e, destinacija koje se suočavaju sa problemom e, prekomjernog turizma, no u studiji ima nekih problematičnih elemenata, kriteriji koje ste koristili da biste e, definirali e, koje destinacije su problematične sa stanovišta prekomjernog turizma. Nama bi bilo interesantno da imamo jedan pilot projekt kako bismo prikupili te informacije. Predsjednica je već e, spomenula činjenicu da smo mi napravili tu radnu skupinu za turizam u našem odboru i da ćemo vjerojatno imati mogućnost e, da taj pilot projekt provedemo kako bismo prikupili te informacije. Također vam želim reći da odbor TRAN je već tražio od gospođe van der Leyen e, da e, imenuje jednog povjerenika koji će se baš baviti turizmom jer bi to u velikoj mjeri olakšalo našu komunikaciju s komisijom i mi zaista želimo imati jedan zajednički e, europski mehanizam za upravljanje turizmom jer ne radi se samo o upravljanju terorizmom, turizmom kao fenomenom nego to je povezano i sa klimatskim promjenama sa ekonomijom sa financijskom krizom sa velikim kompanijama sa migrantskom krizom dakle moramo to na taj način gledati Hvala, sada ću doista morati skratiti svima vrijeme na minutu i 30 jer neki govore duže nego što bi trebali, žao mi je, ali moramo čuti i odgovore. Izvolite gospodine Flego. Hvala vam puno poštovana predsjednice i hvala vam na tome što ste odabrali ovu odličnu temu. Naime, ja dolazim iz Istre koja je najturističkija regija u Hrvatskoj i znam koje sve izazove nosi turistički razvoj. Koliko god mi radili na tome da upravljamo turizmom, uvijek moramo razmišljati, ali i konkretno djelovati da nam se ne desi overturizam. Dakle, u startu trebamo se koncentrirati na kvalitetu, a ne na kvantitetu. No međutim, kada malo pogledamo statistiku, evo dao sam si malo truda, i računao broj turista koji u jednoj godini posjete neku državu ili neki grad i podijelio sa brojem stanovnika te države ili toga grada, na prvom mjestu kad govorimo o državama je Island, Hrvatska je na drugom mjestu, a kad govorimo o gradovima na prvom mjestu dakle je Činkve Terre, a Dubrovnik iz Hrvatske je na trećem mjestu. Dakle, u Hrvatskoj je to ozbiljan problem. Ali idemo govoriti o rješenju, ne o problemu i zato me mene zanima ovoga vaše mišljenje o prijedlozima rješenja koje mislim da ih možemo u tri polja podijeliti. Prvo polje je apsolutno gradnja infrastrukture, nevažno da li govorimo o prometu, kanalizaciji, vodoopskrbi, o parkingu uz veliku pomoć kohezijske politike što znači da od 21. do 27. u višegodišnjem financijskom okviru trebamo razmišljati o jednom fondu upravo za takva područja. Drugo, država treba intervenirati mjerama za ublažavanje e, skupog života lokalnog stanovništva jer je život u tim područjima skuplji nego drugdje poput rješavanja stambenog pitanja mladim ljudima. I treće, poticati ljude na digitalizaciju. Dakle, digitalne platforme mogu ublažavati da li prometne gužve, da li posjete nekim atrakcijama u određenim gradovima. Na taj način pomoći ćemo lokalnom stanovništvu, a smanjiti gužve turistima za vrijeme godišnjih odbora. Zanima me da li se slažete sa time? Hvala. Merci beaucoup, monsieur euh, Flego. Hvala vam, hvala vam lijepo gospodine Flego. Gospodin Scott Ezli, izvolite. Uh, clear eh, Hvala na ovoj vrlo jasnoj prezentaciji. Eh, ja bih eh, stvarno se veselio kad bi eh, sve prezentacije bile tako kratke, sažete i poentirane. Bilo bi nam puno lakše da se nosimo sa svim problemima, uključujući klimatsku krizu. Hvala vam na tome. Drago mi je da komisija razmatra ove stvari i zaista me ohrabruje da kako komisija gleda na ovo kroz ovu leću, dakle, gdje pokušava se gledati sve aspekte putovanja i turizma. Dakle, ako na isti način gledaju i na druge probleme, onda možemo riješiti i problem klimatskih e, promjena u ovom roku koji su nam zadali znanstvenici. E, nadam se da ćemo nastaviti tako jer ako nastavimo raditi ovako kako smo radili do sad ne možemo se nositi sa brojem putnika, brojem turista koje imamo i neki puta u interesu zarade se odričemo od naše obale, e, područja, e, prirodne prirodnih ljepota i, i oni naprosto, buduće generacije naprosto više neće moći uživati u tome. Dakle, trebamo osmisliti najbolju praksu za upravljanje turizmom, posebno što se tiče urbanog turizma, e, kako bismo imali održive, zdrave oblike prijevoza. To je veoma važno za naše gradove. Dakle, vrlo vam, e, još jednom se zahvaljujem na prezentaciji. Hvala lijepo, gospođa Kuntara. Ne vidim vas baš dobro. Žao mi nisam vas dobro vidjela. Hvala na e, prezentaciji. Hvala što ste pokušali e, izgovoriti moje ime e, Kutajar. Da, mi imamo zaista, <laughs> svi imamo svoja prezimena. Hvala na prezentaciji, na interesantnoj studiji. Želim naglasiti dvije stvari. Kao prvo, ovo što spominjete, važnost naglaska na tome da, e, da se prikupe svi podaci. Da, to je jako važno zato što e, neki puta prikupljanje podataka ne uzima u obzir e, nove oblike smještaja i realnost određene regije. Tako da bismo zaista trebali naglasiti to i raditi na tom aspektu. Kao drugo, želim spomenuti ovaj e, referendum koji guraju stanovnici Venecije zbog e, pretjeranog turizma i one hoće ponovno povratiti kontrolu nad svojim gradom. Ali mislim da ne bismo smjeli razmišljati samo o referendumima i o drastičnim mjerama. Trebamo pogledati možda druge načine da riješimo problem. I moje pitanje je ovdje Imamo li neke primjere iz e, studije e, koji biste mogli podijeliti s nama, a koji bi mogli biti od pomoći e, za one regije gdje postoji problem prekomjernog turizma. To nije samo problem koji imaju venecijanci, nego i neka druga područja koja su naglašena. Hvala, gospođo Galer, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala gospođo predsjednice, hvala i na ovoj prezentaciji koju smo čuli. Još ste riječ o tematici koja je s jedne strane teško definirati samu riječ prekomjernog turizma, a zapravo je i teško sagledati sve brojčane aspekte, to nije laka polazišna osnova prije no što se osvrnem na svoje pitanje. Želim se založiti za to da upravo izbor riječi e, vrlo budno e, na neki način piramo te riječi jer kod sebe doma sam čitala da se upozorava e, lokalno stanovništvo od dolaska turista. To je nešto što zaista ne želimo. Vi ste spominjali da same brojke iz 2018. godine koje ste primijenili, dva puta ste to dotaknuli kao temelj. A što se to razlikuje uvelike od onog od ove turističke teme koja se eto prati u ovom razdoblju, što je to različito ovih zadnjih deset mjeseci spram onog što ste vi analizirali. Ček lista koju ste izradili, molim vas da još pojasnite prije svega kad je riječ o prvoj i zadnjoj točki na vašoj čeklisti kako da pristupimo tome ukoliko bismo odgovorili na ove čeklisti sa odgovorom da. Hvala, izvolite gospodine. Hvala na prezentaciji i na preporukama. Naravno, turizam e, potiče razvoj ekonomije i može to učiniti u zemlji, gradu ili selu, ali moramo to učiniti na održiv način. Daću vam jedan primjer. Mali gradić Halštat u Austriji i spominjem ga e, zato što su činjenice brojka vrlo impresivne. On ima 753 e, stanovnika, ali milijun posjetitelja. Dakle, možete i sami izračunati koliko to iznosi po stanovniku. Usporedite to sa Salzburgom koji spominjete, koji ima 12 stanovnika e, po stanovni, 12 posjetitelja po stanovniku i samo jedan e, posjetitelj po e, stanovniku. Dakle, u Salzburg ima milijun sedamsto posjetitelja, a Hallstatt milijun posjetitelja. Dakle, razlika između velikih destinacija kao su Barcelona, Dubrovnik, Venecija, koje su vrlo, gdje je vrlo važno upravljati njima, ali ne smijemo zaboraviti ta mala mjesta zato što one nemaju e, novaca da se bore s onim s čime se suočavaju. I moja ideja je ta da postoji cijeli niz destinacija u Europi koje imaju manje od 1000, 10.000 stanovnika, trebaju dobiti proračunska sredstva i da se nose s tim problemom, jer problem je svugdje isti. I moram reći da ove brojke su zaista izuzetne, tako da turizam, moram to još jednom naglasiti, je jako dobar poticatelj ekonomskog razvoja, ali moramo e, riješiti ovaj problem e, tih ogromnih brojki i to zaista e, dovodi do katastrofalne situacije. gospodin Olivije, imate jednu minutu. Hvala, ja ću vrlo kratko. Dakle, vrlo nam je drago da se održava ova rasprava koja je važna za zemlje poput Francuske koja je turistička destinacija. Ovo je problem koji ima više uzroka i osim toga to utječe i na fizičke i na neke psihološke e, razine. Dakle, mislim da je Europa dobra razina za iznošenje preporuka, e, iako će rješenja morati biti više nacionalne prirode. Prekomjerni turizam e, nas je doveo do toga da progovorimo o jeftinom turizmu. Dakle, mislim da ne radi se o tome da branimo popularni turizam eh, u odnosu na turizam mase. Mislim da trebamo jednostavno pomiriti održivi turizam sa ovim problemima. Eh, što se tiče platformi, nismo imali vremena eh, da uđemo detaljnije u tu raspravu. Međutim, mislim da su tu važna dva aspekta. S obzirom da e, se, kada govorimo o turizmu, moramo govoriti i o poreznim prihodima i trebamo se zapitati što je sa fiskalnim praksama platformi poput Airbnb-a, TripAdvisora i tako dalje. Ne želim ovdje nikoga suditi, međutim, nužno je da te tvrtke također sudjeluju u e, troškovima i prihodima koji nastaju e, zbog njihove djelatnosti. I pitanje je također e, kakvu suradnju možemo uspostaviti s tim platformama kako bi to bili zapravo na neki način postali partneri javnih vlasti. Hvala vam i sada ću zaključiti ovu raspravu sa tri važna pitanja vi ste spomenuli prije svega e, jeftine letove e, koji su jedan od uzroka tako velikog e, priljeva turista. Dakle, moje pitanje je vrlo jasno. Trebamo li regulirati te letove? Danas vidimo da se pojavljuju regionalne zračne luke koje nakon pet godina zatvaraju biznis jer nisu rentabilni i nakon pet godina dakle stvar je gotova, nema više posla. A ovi jeftini prijevoznici zapravo su tu ostvarili svoje prihode. Druga važna stvar jest da nismo ovdje govorili o morima i oceanima koje, također utječu na prekomjerni turizam. To je e, vrlo opasno. Pritom posebno mislim na e, sredozemlje gdje imate po 5 do 8 tisuća ljudi na e, tim velikim brodovima su pravi otoci i mislim da su to prave zone niskih emisija i mislim da, naime, moramo uspostaviti zone niskih emisija kako bismo zaštitili stanovnike kao i e, tu e, pojavu prekomjernog e, turizma. Da se nadovežem na ono što je rekao gospodin Olivier, mislim da je evropska razina upravo primjerena kada je riječ o reguliranju fenomena poput Airbnb-a i drugih platformi koje nude turistički smještaj, jer neki gradovi su naprosto se guše. Dakle, naprosto se guše tim e, velikim priljevom terista i da to je do te mjere da e, stanovnici, dakle domaći stanovnici odlaze zato što više ne mogu e, prepoznati svoj način života u tome. O što se tiče što se tiče turizma za široke narodne mase to zapravo ne postoji jer on je naj E, siromašni neće otići jeftinim letom u Barcelonu i provesti tamo 3 do 4 dana. Dakle, to ne radi se o tome. Ima nekih koji dovode do porasta te pojave. Međutim, nadovezat ću se na ono što je rekao gospodin Fleg, Oni koji paze na održivi turizam su oni koji nemaju novca i koji će dati prednost tome da odu na neko odredište, ali um, vlakom primjerice i nekim drugim prijevoznim sredstvima ili pak biciklom. E, dakle, to je nešto što e, je važno kada govorimo o novim sredstvima prijevoza, održivom turizmu i u gradovima, kao što sam mogla vidjeti u Hrvatskoj, e, ponovno se popularizira hodanje. Dakle, turisti vole izdvojiti vrijeme za razgledavanje i tako da su to sve neke stvari o kojima koje trebamo analizirati kada govorimo o mobilnosti u području turizma. Imaćete samo šest minuta za odgovore, žao mi je, znam da to nije mnogo, ali nadam se da ćemo vas imati priliku ponovno ugostiti ili ćemo vam moći proslijediti svoja pitanja. Izvolite gospodine Peters, gospodin Milano, izvolite vi. Dakle, Dozvolite da započnemo od nečega što bi trebalo biti jasno kada govorimo o prekomjernom turizmu. Kada govorimo o problematici prekomjernog turizma, nije sve povezano samo s turizmom. I upravo zato je teško stvoriti kriterije i isto tako mjeriti e, sam prekomjerni turizam, jer svi problemi koji su povezani su zapravo sa povezano sa privatizacijom javnog prostora, e, zagušenost javnog transporta, neravnopravnost spolova, e, nepoštene radne prakse, isto tako neke stvari koje se ponavljaju kao probleme u Europi, što je jako teško, a to su jedno i izazovi na europskoj razini. Radna skupina koja može se baviti temom prekomjernog turizma, ali i svim ostalim faktorima koji su povezani sa turizmom kao takvim. Naravno da je turizam e, isto tako i gospodarski pokretač i kao takav pokretač i ono što smo mi uspjeli vidjeti na europskoj razini, a ne samo u Europi, već smo analizirali i e, priobalna područja, ruralna područja, E, isto tako kulturnu baštinu. Zapravo e, u nekoliko desetljeća smo e, išli od lokacije prema destinaciji. Stoga na europskoj razini možemo reći da smo povećavali taj E, dakle sam e, balon na Polikapri, sjeverna Sjevernoj Europi koje nisu bili turistička područja, sada vidite jednu novu mogućnost i priliku, e, a zapravo se ide u smjeru prekomjernog turizma u tim navedenim područjima. Ono na čemu moramo poraditi i ono što smo isto tako u studiji E, pokušali analizirati da idemo od ovog ekskluzivnog modela prema inkluzivnom modelu i zbog toga e, smo vidjeli ove socijalne e, zapravo zatvore koje se stvaraju u Europi, masovni mediji, senzacionalistički prikazi a zapravo ovaj socijalno zatvorenost pokazuje nam da e, se neke destinacije na taj način kroz e, zloupotrebu javnog prostora i okolišne probleme naravno ugrožavaju i moramo poraditi na tome. Zaista turizam raste kao jedan ogroman sektor, istovremeno moramo progovoriti o učincima koje to sve skupa ima na okolišu I to sve skupa možemo i promijeniti. Moramo pronaći neke druge alternative kako bismo se kretali po Europi i po svijetu. To je problem i to je izazov u turističkom sektoru i prekomjernog turizma u turističkom sektoru. Ne možemo koristiti se e, binarnim, dualističkim pristupima. Nemamo samo turiste i lokalno stanovništvo. Što smo mi ovdje u Briselu? Mi smo digitalni nomadi, mi smo međunarodni djelatnici, stoga se moramo baviti ovim drugim paradigmama i moramo prozboriti o mobilnosti kao takve. Moramo isto tako i raditi na poboljšanju životnih uvjeta u našem prostoru, e, što imamo veću razinu socijalne sigurnosti, pravednosti i sve ovi problemi koje smo spomenuli mogu se izmijeniti i ublažiti. Sada bih e, riječ dao riječ e, profesor Petersu, azijska e, i posljedica kaže e, turizam je poput vatre, možete ili kuhati s tom vatrom ili spaliti kuću. Analiziramo to pravo naravno da je to gospodarski pokretač, ali moramo sagledati i sve probleme koje donosi prekomjerni turizam i koji zapravo utječu na kakvoću života i e, dakle i građana u tim gradovima koje smo spomenuli. Hvala. Na prvom mjestu želim zahvaliti na svim mojim pozitivnim komentarima vezano uz ovu studiju. Bilo je to lijepo čuti od vas. Gotovo je nemoguće e, odgovoriti na sva postavljena pitanja, ali neke e, stvari želim ipak naglasiti. Čuli smo o niskobudžetnim kompanijama i njihovom načinu preuze koji je doista jedan generator, a možda je jedan od glavnih e, faktora da u turističkom e, uredu nitko zapravo ne govori o načinu prevozi, eventualno e, prebaciti kapacitete prema željeznici, a ne prema aerodromu, ali je li to integrirani proizvod i primjerice trebali imati ove e, dakle preko oceanske letove i isto tako i povezati sa vašom područjem što će imati posljedice na samo turističko područje. Dezintegracija zapravo se ne čini na najbolji mogući način. U prevoznom sektoru e, ne sagledava se turizam, već se to gleda kao e, dakle, nešto što se mora dogoditi i što je samo po sebi razumljivo. Još nešto što je dosta važno istaknuti da prekomjerni turizam jeste pitanje upravljanja, usmjeravanja i u mikro e, lokacijskom smislu se moramo posvetiti tome. Ne postoje recept da ukoliko činite nešto da će se stvar e, drastično poboljšati. Međutim, to drugim riječima znači da morate imati doista instrumente za upravljanje. Airbnb, Uber i neki drugi, e, dakle, tendencije na društvenim platformama možemo zaključiti da zapravo gubite moć upravljanja ukoliko je sve Airbnb u nekom području, onda ne postoji nikakav način da se zaštiti lokalno stanovništvo, a kad je riječ o nekim oblicima e, smještaja dugoročnog tipa za lokalno stanovništvo. Ono što je jako važno, e, ponijeti jest upravo ta informacija. siromašni ljudi žive u e, prekomjerno nastanjenim mjestima negativni aspekti ovog prekomjernog turizma jest posljedica, ali oni sami ne putuju, a ako putuju onda je to vrlo lokalno putovanje, to su turisti budućnosti ako želite održivo turizam i to je ono što možda ne želimo u ovom trenutku, ali to je poruka što treba povesti računa i isto tako što treba spomenuti e, kao ravnopravni prihod Onaj koji putuje iz Australije u Europu pa plaća manje poreza nego li netko ko putuje između europskih gradova. Nešto tu ne ide baš u najboljem redu. Tu svakako e, možemo zadržati stvari kakve su. Međutim, sve to skupa je povezano sa temom prekomjernog turizma jer je to sve skupa posljedica i niskobužetnog prijevoza. Merci, monsieur. Mislim da možemo čestitati e, na ovim odgovorima. Hvala gospodine Peters, hvala i vama gospodine. I Nećemo vas samo tako pustiti jer ćete nam morati pomoći u radu naše radne skupine za turizam. Hvala vam na ovoj studiji još put i nastavit ćemo s naporima jer da u jednom trenutku ćemo morati zakonski regulirati e, taj turizam budućnosti. Taj turizam budućnosti mora također poštivati zaštitu okoliša, život stanovnika, lokalnog stanovništva kao i e, gospodarske djelatnosti tako da se ne radi i ne prihvaća bilo što. Hvala vam dragi kolege, nastavljamo u 14.30 kada nam dolazi povjerenica Bjenkovska, kada ćemo progovoriti o teškoćama vezano uz aferu Thomas Cook. Dakle, nastavljamo s radom u 14.30 u istoj dvorani i e, želim svima ugodan ručak i zahvaljujem prevoditeljima koji su nam dali nešto malo više vremena. Hvala.